konferencija predsjednika odbora mi je izvijestila da nije unesen nikakav pregovor eh, od strane konferencije predsjednika odbora preporuci odbora Juri da se ne uloži prigovor na delegirani akt. Ako unutar 24 sata niti jedan klub zastupnika ali određeni broj zastupnika koji bi bio jednak barem nižem pragu ne uloži prigovor, smatrat će se ova preporuka usvojenom, a u suprotnom slučaju o njoj će se glasovati. Preporuka se može pogledati na web stranicama plenarne sjednice. Odbor Rekon